krećemo dalje sa našim sastankom. So, it's our pleasure this afternoon to uh, welcome. Veliko nam je zadovoljstvo danas poslijepodne pozdraviti povjerenika Velu za razmjenu gledišta. Samo jedna primjedba praktične naravi. Prije nego što čujemo, glasat ćemo u 16 sati. Molim da ne zaboravite vaše glasačke kartice, jer kad završimo razgovor sa vama, gospodine povjereniče, odmah ćemo početi e, s glasanjem. Ako nemate kartice s vama, molim vas da zamolite vaše suradnike da odu po njih. Veliko nam je zadovoljstvo danas e, vas e, pozdraviti, gospodine povjereniče. Drago nam je što ćemo moći čuti vaše izlaganje te također prioritete zastupnika vezano uz bioraznolikost. Ovo ljeto mnogo toga se dogodilo vezano uz bioraznolikost, to je postalo goruće pitanje i jasno je da u susret e, kopu u Kini 2020. godine će bioraznolikost e, postati važno pitanje i e, steći će puno, punu pozornost javnosti, kao što je to bio slučaj i sa klimom. Mnogo se govori o klimi, klimatskim promjenama, manje o bioraznolikosti, a čini nam se da se stvari sada u tom pogledu mijenjaju. U tom smislu e, ključna je uloga europskih institucija, komisije i Europskog parlamenta kako bismo to goruće pitanje riješili i interno, no također i eksterno. Drago nam je što možemo čuti vaša razmišljanja. Naravno, u kontekstu činjenice da se komisija mijenja, izuzetno je važno da možemo čuti e, vaše mišljenje e, nakon mandata kako biste e, podijelili s vama vaše iskustvo. Evo, gospodine povjereniče, imate na raspolaganju 15 minuta. Hvala Hvala mm, gospodine predsjedniče, dragi Pascal, dragi zastupnici. Izuzetno mi je drago što mogu prisustvovati sastanku ovo novo e, osnovanog odbora. Želim isto tako pozdraviti nove zastupnike te također one s kojima sam imao zadovoljstvo surađivati tijekom ovih pet godina ja sam e, također zatražio od svojih kolega iz DG e, Envija kako bi uz pokrenuli aktivni dijalog s vama o kemikalijama, to je bilo jutros, a također sutra o deforestaciji, to također o pregledu e, provedbe zakona e, o okolišu 2019. godine. Činjenica da je sada ovo najveći e, parlamentarni odbor pokazuje koliko ova tema postaje važna, tema zaštite našeg planeta postaje važna. To dolazi u trenutku kada mlade generacije traže od nas e, oni koji smišljavaju politike da poduzmemo odlučujuće akcije na području okolišnih pitanja. Kad sam e, imao svoje parlamentarno saslušanje pred ovim odborom prije pet godina. Ja sam e, zaključio svoju prezentaciju time što sam rekao da mi ne nasljeđujemo od svojih e, roditelja ove planete, da ga posuđujemo od svoje djece. U svakom slučaju izuzetno je važno kako bismo e, taj planet dali u ruke naše djece u boljem stanju nego što smo to naslijedili od svojih roditelja. Mi smo suočeni sa velikim izazovima naše civilizacije, klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti. Gubitak e, i e, propadanje prirode je bez presedana u ljudskoj povijesti. Svjedoci smo masovnog, šestog masovnog uništenja. Mi sad riskiramo gubitak više od milijun e, vrsta zbog neodrživih humanih aktivnosti. Bioraznolikost i klimatske promjene su usko povezane. To je također i jasno u izvješću IPCC-a o 1,5 pet stupnjeva celizuza te također nedavnom e, globalnom, nedavnoj globalnoj evaluaciji IPBS-a Isto tako, e, ako ne uspijemo e, smanjiti gubitak bioraznolikosti i ekosustava, onda nećemo moći postići ciljeve ni iz Pariškog e, sporazuma, niti ciljeve održivog razvoja. IPBS procjena je pokazala i potvrdila da gubitak bioraznolikosti se ubrzava. E, slike koju smo bili svjedoci e, govore o toj strašnoj realnosti e, i klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti. To isto tako povećava zabrinutost publike te traži političku akciju. Mm, Eurobarometar je netavno pokazao da europski građani smatraju e, okoliš važnijom temom od nezaposlenosti. Ono što je važno je da odgovorimo hrabro na taj poziv za e, promjenom i to kroz sve politike. Glavni pokretači se nisu promijenili, no bez obzira na sve naše napore, naše akcije u ovom trenutku nisu bile dovoljne kako bismo spriječili ili gubitak raznolikosti. Prema IPBS-u e, sve to može biti pripisano i tome što nismo upisali bioraznolikost u sve ostale glavne politike. EU mora voditi globalnu akciju i to primjerom. Ako želimo biti vjerodostojni e, na međunarodnoj razini, onda moramo pokazati da e, konkretne mjere poduzimamo i kod kuće. Mm, direktive o prirodi su ključni u EU politici bioreznolikosti. Ako se možete sjetiti, ja sam svoj mandat prije pet godina počeo kako bismo započeo time da provedemo dubinsku evaluaciju tih e, direktiva. E, provjera prikladnosti je jasna, zakonodavni okvir je e, prikladan i e, zbog toga zajedno sa suzakonodavstvom i uz podršku javnosti nismo odlučili da izmijenimo taj okvir. No, što se tiče provedbe, postoje značajni problemi, a postoje isto tako i problemi što se tiče zaštite staništa. Staništa su zaštićena, ali teško onkraj kraj lokacija i područje Nature 2000. U 2017. godini mi smo na te izazove odgovorili kroz akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo. Mnogi e, od tih akcija, mnoge od tih akcija su dovele do okvira za dugotrajne procese kako bismo potržali e, provedbu direktiva o prirodi. I jučer smo e, objavili dugo očekivane smjernice i time dokazali da ekosustavi mogu biti integrirani u planirane odluke. E, e, prioriteti su također i završavanje svih zadaća unutar na Natura 2000. mreže te također e, stvaranje ciljeva za očuvanje u okviru područja Natura 2000. Ono što je izuzetno važno je e, da smo napredovali i e, tijekom pet godina što se tiče upravljanja i prikladnih mjera očuvanja. Uspjeli smo to povećati sa 50 na znakovitih 70%. No, to se mora i dalje poboljšati. Zbog toga smo e, ojačali naše napore što se tiče provedbe zakonodavstva na području prirode. Imali smo slučaje, 17 slučajeva kršenja i 30 slučajeva istraga koje smo otvorili i to također e, osigurava da se naša pravila na pravi način primjenjuju. Mi ćemo isto tako i dalje surađivati sa državama članicama i dionicima kako bismo promovirali sukladnost uključujući kroz e, takozvane dijaloge e, prirode. E, prijedlog E, isto tako ono što je važno je i financiranje tu i kritičnu ulogu igrate i e, vi posebno što se tiče e, pregovora u okviru ZPP-a budući da ta, ti pregovori imaju i tekako utjecaj na e, osmišljavanje e, zdravlja prirode u Europi na dolazećih godina. E, korištenje tla je nešto što je ključno za gubitak raznolikosti. Sada nešto o moru. Nakon objavljivanja direktive o okvirnoj strategiji za more i posebno u zadnjih pet godina mi smo zbilja napravili puno kako bismo zaštitili naše oceane i naša mora. No, svejedno pomorski EU okoliš pokazuje e, znakove e, propadanja. E, dobar okolišni status 2020. godine za EU morska područja je nešto što nije u dosegu nekih država članica. Zahvaljujući naporima za primjenu pravila na području prirode i također zaštite mora, mi smo skoro povećali područja koja su u okviru zaštićenih morskih područja to od 6-7% do otprilike 11% danas. I time smo e, postigli ovaj cilj za ićija od 10%. No postoje velike regionalne raznolikosti i zbog toga novi napori su potrebni. Morski otpad je e, veliki izazov za raznolikost u moru te e, zdravlje naših oceana. Direktiva o plastici za jednokratnu uporabu uporabu koja je usvojena u rekordnom vremenu kao dio EU strategije da plastiku je najsveobuhvatniji pravni instrument e, u svijetu e, kojim se rješava problem morskog otpada. No, mikroplastika i dalje je nešto što moramo riješiti, a mnogi sektori u tome moraju e, sudjelovati. Kad govorimo o E, otpadu u moru, govorimo o plastici mnogo, ali moramo govoriti i o drugim aspektima zagađivanja mora. E, kad govorimo o prijedlogu e, za novi ZPP 2021-2027 godine, tu u prvom planu su zaštita okoliša te klimatske akcije. Ono što je izuzetno važno je da u srce toga upišemo i zaštitu e, bioraznolikosti te riješimo e, klimatsku krizu. Ono što moramo e, postići je e, prijelaz prema održivijoj poljoprivredi u Europskoj uniji. Neki primjeni, e, neki primjeri poveznice i uvjeti povezani sa izravnim plaćanjima su bili ojačani i to je izuzetno važno za bioraznolikost. To uključuje zaštitu močvarnih područja, stalnih pašnjaka u okviru područja Nature 2000 te također E, obveza za neproduktivne značajke u poljoprivrednom gospodarstvu te također obveza rotirajućih e, kultura. Time e, moramo postići i okružje da će naši poljoprivrednici dobiti potpore, a to sve mora služiti i zaštiti bioraznolikosti. Komisija također nudi i e, mnoge poticaje za pristup koji je okolišno prihvatljiv. Nova novost u okviru novog ZPP-a je uvođenje ekoloških šema u prvi stup koji će e, direktno biti e, na korist farmera. To je izuzetno važno za bioraznolikost. Tu imamo tri elementa u prijedlogu komisije koje osiguravaju višu razinu razinu ambicije na području okoliša. Države članice moraju isto tako izdvojiti za okoliš i klimu naj, najmanje 30% svojih e, sredstava u okviru drugog e, stupa. Isto tako, države članice moraju kroz strateške planove ZPP-a e, doprinijeti i konkretnim e, ciljevima koji su povezani s okolišem i klimom. I na kraju imamo i uključenje takozvanih e, nadležnih tijela za okoliš u pripremu strateških planova ZPP-a. Mi želimo da se sve najbolje sinergije e, uključe u osmišljavanje ovih planova na razini država članica. Nije nam potrebno samo više sredstava za bioraznolikost, nego nam je potrebno i učinkovitije je trošenje kad govorimo o, o okolišnoj učinkovitosti ZPP-a, ovisi o tome na koji način će države članice i europske e, institucije po, podržati E, strateške planove. Radi se o e, e, novim planovima koji sadržavaju puno više subsidijarnosti te više odgovornosti daju državama članicama ovdje e, bi želio nešto zagovarati. Jako je važno da ambicije e, komisijnih prijedloga u okviru ZPP-a budu ambiciozni i to se mora i povećati, a ne smanjiti. Koji je način napredovanja što se tiče e, bioraznolikosti ova strategija nakon 2020. godine? U svjetlu klimatske krize jasno je da ne možemo nastaviti na na isti način. Moramo postići suštinske promjene. E, izabrana predsjednica komisije Ursula von der Leyen je isto tako obećala ambicioznu agendu za bioraznolikost. Kao e, dio europskog zelenog dogovora ona se e, obvezala da prezentira raz, strategiju za bioraznolikost za 2030. godina. Ono što je izuzetno važno je da smo pozvali države članice kako bi se uključili u ključne politike e, kako bi osmislili budućnost bioraznolikosti kako bismo e, doveli, e, kako bismo uspjeli obuzdati gubitak bioraznolikosti. Sve to mora biti postignuto kroz različite sektore, kroz e, trgovinu, poljoprivredu, industriju, ekonomske politike. Jako je važno da radimo na integriranim pristupima i kao što je u političkim e, smjernicama novoizabrane predsjednice stoji, e, to je nešto što e, traži također i bolje standarde za bioraznolikost. Jučer smo objavili smjernice što se tiče integriranja eko, usluga ekosustava u snažniju politiku. To će doprinijeti, doprinijeti i dopuniti postojeće direktive direktive o prirodi, a također osigurati da se optimiziraju i šire koristi za društvo. Isto tako široka industrijska e, vizija u budućnosti može konkretno odgovoriti e, na potrebu da poslovni sektor e, osmisli standarde te također uzme u obzir i prirodni kapital. E, u tom smislu moramo e, raditi na održivom financiranju te e, napraviti to da EU bude avangarda na tom području. Što se tiče europskih angažmana na petom kopu u 15. kopu u listopadu 2020. godine moramo E, taj angažman upisati u e, naše djelovanje što se tiče usvajanja globalnog pristupa za bioraznolikost. E, nismo svoje angažmane 2010. godine uspjeli poštivati. Isto tako nismo uspjeli naše ciljeve iz 2020. godine iz a postići, no ne smijemo ni u kom slučaju e, posustati što se tiče budućih e, ciljeva. E, u svakom slučaju e, Izuzetno je važno da budemo angažirani na kopu e, 2020. godine za bioraznolikost kao što smo bili e, angažirani 2015. godine na konferenciji o klimi u Parizu. Jako je važno da sve strane budu angažirane kako bismo stvarili snažni mehanizam za reviziju i procjenu e, provedbe to mora naići na političku e, podršku. Ja e, smatram da je, cilj mora e, biti jednostavan. Jedan milijun gubitaka bioraznoli vrsta je nešto što ni u kojem slučaju ne smijemo prihvatiti. Bioraznolikost mora biti zaštićena, kao što sam rekla, e, rekao, i na kopnu i na e, moru i unutar nacionalnih jurisdikcija i onkraj njih. Zbog toga jedan od mojih e, prioriteta unutar agende EU-a za oceane je i osmišljavanje novih međunarodnih sporazuma kako bismo zaštitili bioraznolikost na otvorenom moru. Bio sam zadovoljan konstruktivnim tonom i pozitivnim e, rezultatima tijekom e, pregovora u e, New Yorku prošli tjedan. No, mnogo toga još e, mora biti postić, postignuto kako bismo osmislili ambiciozni i e, sporazum koji se može provesti u djelo. A sada bi se vratio na nešto što je velika opasnost za bioraznolikost. Radi se o šumskim požarima ne samo u Amazoniji, nego diljem svijeta. Imamo Sibir, e, Artik, Grčku, e, Afriku i tako dalje. Ti požari nas tužno e, podsjećaju koliko su šumski ekosustavi ranjivi i na našu odgovornost da ih moramo zaštititi. Šume su neophodne ne samo za to da za Ustavimo gubitak bioraznolikosti, isto tako i za borbu protiv klimatskih promjena. Moramo u svakom slučaju e, upisati zaštitu šuma u naše djelovanje budući da nam to omogućava da e, ispunimo naše angažmane iz e, Pariškog sporazuma. Tijekom e, prethodnih godina deforestacija i stopa deforestacije je bila alarmantno velika. Možemo reći da e, svaki e, sat se gubi 800 nogometnih terena. A sada imamo isto tako i povećanje poljoprivrednih površina koje su odgovorne za otprilike 80% globalne deforestacije. EU je uvela i e, potrošila trećinu e, e, proizvoda kojim se trguje na globalnoj razini, a koji su povezani sa deforestacijom. Ono što je važno da imamo odgovornost na globalnoj razini kako bismo promovirali prije svega održivo upravljanje šumama, zaustavili deforestaciju, stimulirali oporavak šuma te isto tako osmislili trošnju koja će e, biti e, slobodna od proizvoda koji, e, proizlaze iz deforestacije. E, komisija je isto tako u svojoj, e, akciji uključila i objavljivanje komunikacije, jačanje EU djelovanja kako bi se zaštitile svjetske šume. To je usvojeno prije ljeta. A sada nekoliko rezultata vezano uz to što se tiče konferencije stranaka COP18 e, CITES-a prošli tjedan u Ženevi. Moram reći da sam bio izuzetno zadovoljan i rezultatima i konstruktivnom ulogom koje je EU odigrala u ovom procesu. E, E, nismo imali e, članove e, parlamenta koji su bio delegacije ovo vrijeme, no u svakom slučaju znam da su pratili pomno konferenciju. ono što je izuzetno važno da smo imali postizanje širokog konsensusa. E, konferencija stranaka je odlučila i uvođenje e, snažnih e, trgovinskih kontrola za cijeli niz životinskih i biljnih vrsta, uključujući morske, morske pse, raže ili morske krastavce to e, njihova, e, njihovo preveliko iskorištavanje mora se e, zaustaviti. Jaka znanstvena pripremljenost te uska suradnja su također doprinijeli ovom uspjehu. Odluka Koba da i dalje regulira transfer afričkih slonova izvan njihovih prirodnih staništa je također e, bilo predmet posebne e, pažnje. Tu je e, važno da zaštitimo slomnove, no Isto tako, znanstveni dokazi moraju biti zadnji sudac vezano uz bilo kakvo djelovanje. Isto tako, ja želim da EU nastavi um, braniti sveobuhvatni pristup vezano uz regulaciju um, trgovine divljim vrstama. Moramo imati na raspolaganju najbolje znanstvene dokaze, moramo uh, surađivati bilateralno i multilateralno sa uh, uh, svojim partnerima. To također uključuje i eh, ukidanje tih prepreka između različitih politika i ja se nadam da će nas parlament eh, podržati dalje u tim naporima. Dragi kolege, sva ova pitanja koje sam spomenuo, ali i o drugim pitanjima, u, na tom području vaša podrška, vaša suradnje je nešto što je izuzetno važno. Mi računamo na Europski parlament i posebno na vas, e, članove ovog odbora, u toj važnoj i ambicioznoj zadaći. Hvala. Hvala što ste tražili od nas e, da vas potaknemo Nadam se da će kolege uspjeti dati taj poticaj koji ste vi tražili. A sada ćemo imati pitanja upućena vama, gospodine povjereniče. Prvo će pitanja postaviti koordinatori. Započinje koordinatorica EPP-a, gospođa Neseva. Hvala A hvala vam povjereniče što ste došli. Hvala na vašem izlaganju. E, vi ste to i rekli. Najava zaštite afričkih slonova i novih vrsta na kopu 18 je značajan e, korak naprijed u zaštiti biološke raznolikosti. Međutim, vi namjeravate tu stati, dakle CITES i međunarodna preporuka tek su jedan aspekt zaštite bioraznolikosti. Treba se međutim također raditi na borbi protiv trgovine divljim vrstama. To je ključno za opstanak mnogih divljih vrsta. 40 tisuća šlonova svake godine ugiba zbog posljedica takve trgovine. Europa je sada zemlja e, odredišta za takve E, za takvu trgovinu. Prema tome, Europa ima i odgovornost na tom području. Sljedeće godine prestaće angažman koji za sada postoji za zaštitu divnih životinja. Izvješće pokazuje da je potrebno da unija i države članice ostvare ciljeve 2020. godine. Prema tome, možete li nam reći hoće li se donijeti, jesu li se već donijele dodatne mjere kako bi se nadokladio kašnjenje na tom mjestu, a isto tako vezano za CITES ima puno manjkavosti u primjeni u državama članicama i da li Europska unija ima procjenu kako, e, situacije kako bi uskladila pravila jer su pravila različita u pojedinim zemljama. Hvala i hvala što ste se pridržavali zadnog vremena dvije minute. A u ime SID-a Jute Guteland ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, zahvaljujem povjereniče što ste nam se obratili i dali nam ovu mogućnost da s vama raspravljamo o jednom od najvećih izazova pred kojim se nalazimo. A to je način na koji možemo izbjeći odnosno nešto poduzeti protiv gubitka e, biološke raznolikosti na globalnoj razini. Svjedočimo ekološkoj katastrofi, a ovdje je jasna situacija, izvješće nakon izvješće možemo pročitati da u cijelom svijetu postoji veliki pritisak i IPBS izvješće je posljednje u nizu. E, vi, ja znam da ste vi to spomenuli i znate vrlo dobro što u njemu piše, ali Europska unija i dalje ništa ne poduzima u e, zaštiti biološke raznolikosti. Mi i dalje e, zagađujemo okoliš opasnim kemikalijama kao što su pesticidi, plastikom i drugim proizvodima. Kad ćete vi, povjereniče i komisija, e, nešto učiniti u skladu sa strategijom Europske unije protiv toksičnih tvari. E, zašto korištenje pesticida nije se smanjilo od 90. godina unatoč propisima kojima piše da to treba učiniti? A vi ste govorili o mikroplastici. Još uvijek vidimo da neke države članice poduzimaju hrabru korake jer mi smo e, zakasnili, imamo e, regulativu za zubnu pastu, za kozmetiku i tako dalje. E, koji problemi postoje u okolišu vezano uz mikroplastiku? E, Kop u Kini iduće godine bit će trenutak kad ćemo pokazati koliko se zalažimo za biološku raznolikost na globalnoj razini. Vi ste govorili o toj temi, ja znam da je vi pratite. A što možemo učiniti kako bi Europska unija konkretno e, sudjelovala u djelovanju za zaštitu biološke raznolikosti? Slažete li se da Europska unija treba iskoristiti sve mogućnosti kao što su trgovinski sporazumi kako bi osigurala da drugi međunarodni akteri preuzmi svoj dio odgovornosti u zaustavljanju ove e, katastrofe? Hvala. U ime kluba zastupnika Renew Imate riječ, gospodine Torvalds. Hvala, gospodine povjereniče. Hvala što ste danas s nama. Ovo je možda jedna od posljednjih prilika što imamo kako bismo raspravljali s vama. Na samom početku moram reći da izgaranje fosnih goriva e, znači 10 gigatona energije godišnje. U Amazonskoj prašu mi imamo 150 gigatona CO2 koje se oslobađa. Trebamo shvatiti da se nešto strašno događa i nećemo ništa moći poduzeti protiv toga. 25% svjetske biološke raznolikosti je u opasnosti. Mi u Finskoj imamo jako veliku šumu i govorimo o bioraznolikosti te šume i mjeri se čak i u miligramima. E, pogledajmo brojke. Brazil ima sporazum o e, e, uzgoju životinja iz 2009. godine i imaju problem deforestacije. U statistikama možete vidjeti da je sporazum i moratorij nešto što je funkcioniralo, ali e, u Amazoniji deforestacija je bila na vrlo niskoj razini sve dok se poštivao taj sporazum i dok je bio na snazi. Ali sada vidimo da se političko vodstvo promijenilo i ne uzima u obzir, čin, taj sporazum čini sve što je može kako bi nešto promijenilo. Ne radi samo o političkom vodstvu, pogledajmo i tržište. Kina. U Kini imamo potrošače goveđeg mesa. Oni imaju jedan od najviših postotaka u odnosu na SAD, od najnižih postotaka 1,4 milijarde osoba jede sve više goveđe meso. A ako je to situacija, onda ćete imati uskoro tržište e, koje će utjecati na ono što će se događati u Brazilu. Marie du Sampolever. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa. Sponsori koji haraju Amazonijom od kolovoza su uništili više od 170 tisuća hektara. To je jedinstvena biološka raznolikost, a tome još nije kraj. Je li to nesretni slučaj? Nije. E, I netko odgovora nije. Znamo li tko? Znamo. Jer problem požara e, nije e, se pojavio zbog suše već zbog toga što se tamo krče šume kako bi trgovci mm, različitim proizvodima i drvetom e, mogli ostvariti profit. Amazonija je nešto što se tiče i tekako svih nas. Chico Mendes koji je branio e, zaštitu prirode, rekao 88. godine. On je inače i ubijen. U početku sam mislio da se borim za Amazoniju, a danas sam shvatio da se borim za ljudski rod. Dakle, moramo paziti, nemojmo gledati u stranu. Europa je suosjetnik svega toga. Osim toga u Amazoniji, u Francuskoj Gvajani, Francuska iskorištava prirodna bogatstva. Dakle, moramo nešto učiniti. Moje pitanje je kada ćemo konačno priznati prirodi da ima prava, kada ćemo konačno uvidjeti da postoji ekocid i kada ćemo konačno početi kazneno goniti oni koji su odgovorni za takvo ponašanje prema našem planetu. Jer to je vrlo, su vrlo teška kaznena djela, a osim toga tako se kršte i ljudska prava. Hvala Silvija Himer. U ime kluba IDE. Hvala vam, povjereniče, na ovom izlaganju. Želimo zaštititi naš okoliš, ali i biološku raznolikost. Svi se slažemo oko toga. Evo ovdje sam, povjereniče. Dakle, vi ste rekli da ćete učiniti divne i krasne stvari kako biste zaštitili našu planetu i kako e, biste spriječili izumiranje životinja zbog ljudskih aktivnosti. Govori se ovdje o zajedničkim problemima i jutro smo to e, učinili. Danas smo rekli da će e, avioprijevoz do 2050. godine E, trebati oblikovati na način da bude ugljično neutralno područje. E, što se tiče palminog ulja, kaže se da ono više nije održivo zato što se velike površine E, dobivaju za uzgoj te biljke, ali se zbog toga krče prašume. Ne radi se samo o palminom ulju, e, nego i o drugim proizvodima koji se dobivaju od biljaka, koje se trebaju uzgajati na jako velikim površinama. I e, pogledajmo E, malo što se događa kod nas. E, fotonaponske čelije, kaže se, su e, tehnika dobivanja energije koja je održiva, ali i dalje ovdje šume plaćaju ceh. Došlo je do krčenja šume 800 godina. Osim toga, neke ptice e, umiru zbog izgradnje e, vjetroelektrana. Imamo jako puno žrtava e, u životinskom svijetu i tu stradaju čak i neke zaštićene vrste. A u panelima, solarnim panelima se koriste neke tvari kao što na primjer kadmi koje su jako E, opasne. E, želimo li sve to e, riješiti? Želimo zaštititi naš okoliš? To je kao da izgleda kao da imamo politiku kojom želimo imati i ovce i novce. Kako možemo sada spojiti naše želje sa stvarnošću? Hvala u ime ECR-a. Riječ ima sljedeći govornik. Hvala. Zaštita biološke raznolikosti je jako važno pitanje. To je nešto što mi možemo postići kao cilj. Ne radi se o temi kao iz prethodnih debata gdje vidimo rezultate koji su vrlo mutni. Europa ovdje nije ključni problem. E, imamo neke Znamo da se, se u prošlosti u nekim vrstama medicine koristili tigrovi i znamo da je postoji potražnja za to, a postojala je potražnja i za bjelokosti. A od komisije bih htio čuti koji su vaši strateški planovi kako biste te zemlje gdje postoji sve veća potražnja za ovakvom vrstom robe uvjerili u to da trebaju promijeniti svoje ponašanje? E, kako ćemo reći kinezima da ne jedu govedinu? E, kako s ciljem zaštite biološke raznolikosti? To su pitanja koja me brinu. Izgleda kao da želimo dobiti maksimum, ali nećemo ništa dobiti za uzvrat. Koja će biti poluga? Kako ćemo nagovoriti te države da sudjeluju u naporima oko citesa i drugih instrumenata kojima se želi očuvati biološka raznolikost? Hvala posljednji govornik u ovom prvom krugu u ime Guja. Petra Κοκαλής. Hvala. Ovdje danas govorimo o biološkoj raznolikosti. O tome da su mnoge životinske vrste u fazi izumiranja brzina kojom izumiru dovest će vjerojatno jednoga dana i do izumiranja ljudske vrste. Jer čovjek i tu također djeluje i to je univerzalni fenomen i zato trebamo imati mjere koje trebaju donijeti svi ekonomski akteri. E, Europa putem Kopa 15 u Kini prati ovakav razvod događaja i želi stvoriti kompaktnu skupinu kojom će se riješiti ova kriza na sveobuhvatan način i spriječiti izumiranje životinja. Ali e, države članice mogu primjenjivati i nacionalne propise. Imamo veliku biološku raznolikost u Grčkoj i imamo velikih poteškoća u održavanju te raznolikosti. Čak smo se obraćali sudovima i bilo je poteškoća u upravljanju staništima Natura 2000. Um, imajući na umu demokraciju na svjetskoj razini, e, Akito, New York, Pariz, to su sve rezultati dobrovoljnog angažiranja država. A to je, ako želite to priznati, jahilova peta zapravo, jer imate i neke trgovinske sporazime, na primjer sa Merkosurom, i u takvim sporazumima treba priznati treba uzeti u obzir milijune, više od 800 milijuna tona proizvoda koji su proizvod krčenja šume u e, Amazoniji. Kako možemo koristiti obvezujuće trgovinske sporazime kao polugu kako bismo uvjetovali promjenu? Hvala. Hvala, povjereniče. Imate 10 minuta za odgovore. Agnes, she pointed out the issue of the Hvala. E, drago mi je da ste se osvrnuli na slonove i borimo se protiv trgovine divljim vrstama i ilegalnog trčenja šuma. Što se tiče cites i e, samih e, slonova, prošlog tjedna stajalište Europske unije bilo je izrađeno, izraženo u obliku rezolucije vijeća do koje je došlo konsenzusa. Dakle, kaže se da nisu sve vrste slonova ispunile uvjete da idu iz aneksa prvog u aneks drugi, odnosno drugu prvi. Što se zakona tiče, imamo određene zakone, dodatne mjere su zapravo više vezane za samu provedbu. Mi govorimo kako Europa predvodi tu i tamo, a ja e, zapravo pitam u čemu predvodimo samo u donošenju zakona ili predvodimo i u provedbi tih zakona. To je najznačajnije pitanje. Ljudi su me pitali što još možemo napraviti. Ne mislim da trebamo toliko insistirani na novim propisima jer imamo dobro zakonodavstvo, više se moramo usmjeriti na provedbu. Gospođa Gutland pisala je o toksičnoj strategiji. Imamo vremena do 2020. godine i to je dakle naš rok. Kažete da je znanost tu kristalno jasna, ali mene ta znanost i kako brine jer ja sam eh, zabrinuti nego što znanost ukazuje na to. Uvijek citiram veliku eh, koraljnu eh, barijeru. Pitala se prije 15 godina hoće li ona opstati u budućnosti zbog ekoloških prijetnji Pet godina kasnije su e, znanstvenici rekli da neće uspjeti se oduprijeti klimatskim promjenama i te da će se to odraziti do 2025. godine. A prošle godine je pokazano, dokazano da je već više od pola velikog koraljnog grebena uništeno. Dakle, problemi idu brže nego li što nas znanost kaže da će ići. Dakle, znanost je značajna, predostrožnost je važna. Jako se slažem s vašim e, stajalištima o pesticidima. Ovi govorimo o dobrim i lošim praksama u poljoprivredi. Jednostavno ne možemo nastaviti davati subvencije za štetne i loše ekološke prakse, a istovremeno ne nagrađujemo dobre poljoprivredne prakse. Ne krivim ja poljoprivrednike, govorio sam s njima i želim da oni budu dio rješenja. Ne možemo imati dobru zajedničku poljoprivrednu politiku ako e, e, govori e, bez različitih gnojiva i pesticida, ali nisu poljoprivrednici ti koji su izumili štetne pesticide i gnojiva. Znanstvenici su ih izumili. Što se tiče mikroplastika, puno se već napravio, ali zaista moramo učiniti sve da postojeće se politike provode. Jer to nije nešto što je što će postaviti samo EU, uniji, jer velik broj naših politika kasnije se preuzima drugdje u svijetu. Dakle, moramo imati dobre podatke i na njima se temeljiti prije nego što donesemo nove odluke. Zastupnik Torvald spomenuo je Amazoniju. Zaista se s vama slažem. To je još jedno pitanje ako nas brinu šumski požari i krčenje šuma, mislim da nas moraju brinuti svi, a ne samo požari u Amazoniji. Ali govorimo sada ipak o tom području. Da, stvari su izmakle kontroli i tu je, po mom mišljenju, zaista potrebna politička kontrola. Prošle godine u Šarmel Šeku E, govorilo se o svjetskoj strategiji biološke raznolikosti i tada smo rekli potrebni su ciljevi koje možemo mjeriti. Drugo, da prestanemo govoriti i počnemo djelovati. I treće, potrebno je da se političari angažiraju to na najvišoj razini predsjednici, predsjednici vlada i tako dalje. Ne mogu vjerovati da kada se sastanemo s ministrima ekologije, oni svi pokažu veliki entuzijazam i ambicije, ali kada se vrate kući, onda u svojoj zemlji imaju problema s ministrom financija, ministrom poljoprivrede, ovim ili onim. I zato tražimo politički angažman nažalost, ovo što sada vidimo u Brazilu ne postoji politički angažman na dovoljnoj visokoj razini e, u borbi protiv e, šumskih požara. E, Marie Slažem se s vama da moramo koristiti sve raspoložive instrumente kako bismo se borili protiv korištenja šuma i to ne samo u Brazilu, već posvuda. je spomenula e, i pitala da li podržavam biogoriva ili e, pak palmino ulje. Ne, ne podržavam to. Ja e, moram reći da moramo biti oprezni u budućnosti i da ne smijemo jedne stvari uništiti zbog drugih. Što se tiče obnovljivih energija, uvijek govorimo o suncu i vjetru. Potpunosti zaboravljamo ono što nam može ponuditi more i oceani. Ja se i kako zalažem za energiju iz mora, dakle iz e, kako valova, tako morskih struja i e, plime i oseke. Dakle, Puno se govori o suncu i vjetru, ali evo ja se jako zalažem i za energiju iz mora. Aleksandar je govorio ponovno Kina. E, sada neću govoriti kao povjerenik, nego kao osoba Karmenu Vela. Ne možemo pocijeniti sve ono što Kina radi po pitanju okoliša i E, flore i faune. Odemo tamo, zalažemo se za mnogo toga i oni rade puno toga. Jesu li oni savršeni? Nisu. Jesmo li mi u Europi savršeni? Nismo. Što se Kine tiče, sutra i preko sutra dolazi nam velika kineska delegacija. Kina je naime bila prva zemlja s kojom smo uspjeli sklopiti partnerski sporazum o oceanima. Što partnerski sporazum znači da ne razgovaramo, već da zajedno djelujemo. I moramo jedni druge ispomagati. Primjerice, imamo podatke prikupljenje satelitima i razmjenjujemo ih kako bismo imali bolje podatke o svemu onome što se odnosi na oceane. Smatram da nećemo napredovati, budemo li upirali prstom u druge zemlje. Mislim da je put naprijed taj da se sjedne sa svakom zemljom i porazgovara o održivom načinu da se situacija riješi. Što se Petrusovih pitanja tiče, ja se zalažem za biološku raznolikost. Ne mislim da je biološka raznolikost nešto gdje se rješenje može naći u jednoj zemlji, jer je to pitanje na svjetskoj razini. Ali to e, to istovremeno znači da moramo koristiti i mala lokalna rješenja jer oni su itekako važna. Međutim, i tu sam s kinezima surađivao u pripremi za COP15 za sljedeću godinu u Najmingu. Mi se prije svega zalažimo za djelovanje koje će biti u cijelom svijetu. Dakle, ne da jedna ili dvije zemlje <clears throat> potpisuju bilateralne sporazume. <clears throat> Govorili smo i e, Paper eh, je također govorio o eh, identificiranju mjesta za Naturu 2000. Naime, to nije jedini aspekt. Ja sam pitao koliko imamo područja u okviru Nature 2000. A rekli su jako dobro, 20% Evrope. A ja sam pitao ali koliko to, kojim dijelom toga mi e, upravljamo. Identificirati, odrediti neko područje kao Natura 2000 nije isto što i gospodariti tim područjem. A mi gospodarimo svega 50% tih područja. Morali bismo to povećati na 70%. I Pokušali smo raditi s puno uvjerenja, međutim ako se tu ne postignu rezultati, onda treba ići jače i dakle davati kazne. Hvala. sada idemo na drugi krug pitanja, gospodine povjereniče. To će biti i posljednji krug pitanja. Započnimo s pučanima. Pernijele Vajs. Hvala. Samo da vas podsjetim, oprosti što vas prekidam, imate jednu minutu za pitanje. Jednu minutu ukupno za pitanje. Da. Imam e, kratak uvod. Nitko od nas nije propustio primijetiti što se dogodilo tijekom ljeta u Amazoniji. E, šume obuhvaćaju 30% područja e, e, pokrivenog šumom u svijetu i 80% biološke raznolikosti. To je veliki izazov i mi trebamo zaštititi biološku raznolikost. Vi ste povjereniče rekli da je biološka raznolikost krucijalna za e, budućnost i baštinu čovječanstva i zato moramo osigurati to da se vrste e, očuvaju da ne izumiru. Ali one ipak izumiru. Ova rasprava o požarima u Amazoniji, je li ona potaknula komisiju da predloži dodatne mjere nakon nove strategije koju ste prije spomenuli? Iz perspektive pučana potrebno je odmah djelovati kako će komisija osigurati da se mjere primjenjuju na način da ne budu štetne ekonomski za treće zemlje? E, neke mjere se ne bi trebale uvoditi, a neki su spomenuli sporazum sa državama Mercosura. A htjela bih reći da ono što su oni rekli je krivi pristup rješavanju ovog problema. Hvala. Molim vas da se pridržavate za jednog vremena od jedne minute. Cezar Luena u ime SID-a. Hvala. Evo, samo kratko od mene. Zahvaljujem povjereniku. Mi se ponašamo kao kamikaze u odnosu na našu planetu trebamo imati neki obvezujući instrument. Bez obzira na ZPP i važne razine koje tu postoje, treba vidjeti koji će biti utjecaj za budućnost planeta. Morali bismo imati e, uredbu koja će obuhvaćati ovaj sektor. Mercosur osigurava da će Bolsonaro poštivati pravila, a onda dolazi do epidemije koja uništava sve pred sobom i to bi mogla bit, mogu biti kraj svih e, područja e, na kojima se uzgaja e, drvo u Španjolskoj. Hvala, povjereniče. Hvala na ovom prijedlogu. I sada su se govorili o direktivi Europske unije i stvarnosti. Mi sada e, govorimo o zaštićenim područjima, iskorištavaju se e, šume u e, prirodnim zaštićenim područjima. Ja dolazim iz Rumunjske, mi imamo najveću površinu prašuma, netaknutih šuma, 30.000 hektara, ali zapravo prava brojka je deset puta veća od e, ove. Mm, mi još uvijek nismo postigli dobre rezultate. 55 milijardi eura e, novac koji se sada koristi za neke strategije, moglo bi se koristiti za e, ponovno pošumljavanje nekih područja. Kako možemo dalje djelovati? Povjereniče, koje planove imate Gospođa Guteland je govorila o tome što planirate za UN-ovu konferenciju iduće godine, konferenciju o biološkoj raznolikosti. Hvala, Deo Palos, u ime zelenih. Hvala lijepa. Na vašim riječima, povjerenče Vela, Štokholmski institut je ustanovio devet prepreka u svijetu, a klimatske promjene su jedna od njih. Međutim, najveći problem će biti biološka raznolikost, budući da mnoge vrste jednostavno nestaju. A e, nestanak vrste je nešto što je definitivno na našem planetu nećemo uspjeti e, ništa postići, budemo li se usmjeravali na male stvari, male dijelove e, pojedinih terena. Ne, trebamo djelovati svugdje i u ruralnim i urbanim područjima. I sljedeće godine što će biti u Kini? Hoće li se u Kini donijeti pravno obvezujuća e, pravno obvezujuća pravila ili hoće li se nešto napraviti, hoćemo li imati jasne upute za naš rad i ne smijemo jednostavno prekinuti ono što je najviše bitno u biološkoj raznolikosti. Hvala. Bilo je dosta pitanja o strategiji za 2020. i poziciju Europske unije za kop e, u Kini. Pa bi bilo dobro da jednostavno odgovorite e, na ta pitanja specifično. A sada klub IDE i Silvija Limer. Hvala. Ja sam se nadala da ću se moći ponovno javiti za riječ, ali eto, ja ću sada postaviti pitanje vezano za obnovljivu energiju. Vi ste govorili o situaciji u morima koja je jednostavno takva da se ne vidi kako bi se istovremeno mogla e, mogao štiti okoliš. Dakle, ono što me zanima je li Evropska unija spremna promijeniti politiku u tom smislu? Sada predstavnik kluba ECR-a, Ah, hvala lijepa. Gospodine povjereniče, evo tu sam, rekli ste da ne radimo, ne nismo u stanju provesti ciljeve vezane za biološku raznolikost. Imam nekoliko pitanja koje su za to vezana. Najprije, Jeste li to podvrgljeni jednoj detaljnoj studiji utjecaja analize i ako jeste, e, što ste uspjeli analizirati? Potrebni su nam zaključci kako bismo kasnije bolje mogli upravljati zajedničkom poljoprivrednom politikom ili bolje upravljati biološkom raznolikosti i isto tako bolje dijeliti novce za pojedine projekte. Želim e, privući vašu pozornost na Karpatsku konvenciju u kojoj su Poljska, Češka, Rumunjska, Srbija i Ukrajina. Preporučam vam da pročitate tu konvenciju. Hvala. nikola Valas e, za klub GUE. U uvodnom izlaganju rekli ste da je Europa i prekoračila ono što je rekla u zaštiti pomorskih područja. Ali postoji velika razlika u pojedinim državama u tome koliko je područja u moru zaštitila u odnosu na pomorsku površinu koju ima. U Irskoj određeno je 10% takvih područja i stavljeno po zaštitu ali e, druge zemlje za su odredile, e, zapravo Irska ima 10% površine pod morom, ali samo 2% je zaštitila. E, I druga je od I zato vas molim da procijenite taj cilj i e, to u svjetskim razmjerima s obzirom da biološka raznolikost nestaje tako brzo. Hvala sada ponovno e, Europska puška stranka Lidija Pera. E, hvala. na svjetski dan 29. E, srpnja jednostavno e, smo iskoristili mogućnost obnove naše e, resursa. Gubimo puno plodne zemlje. Često dolazi do velike suše. To je jako veliki problem i mnogo naših teritorija su opustošeni. E, Portugal, Španjolska i Grčka su e, države gdje ima jako puno opustošenih područja. Više od 50% područja u Portugalu moglo bi se pretvoriti u pustinju. To je jako pogubno za biološku raznolikost i e, trebamo imati prave politike kako bismo se borili protiv toga. Aha, A sada sada su ime e, Europske pučke stranke. Hvala, zahvaljujem povjereniku što je došao na naš sastanak. E, članak 147. temeljnih ugovora ima definiciju pojedinih e, odnosa sa najudaljenijim područjima u Europskoj i treba uzeti u obzir također pomorski sektor. Treba dakle i tekako uzeti pomorske dijelove najudaljenijih područja u obzir. Drugo, što se tiče e, vrsta, da li se javljaju nove vrste koje i na taj način dovode u opasnost autohtone vrste. I možete li nam reći na koji način se mogu invazivne vrste kontrolirati koje osim toga predstavljaju opasnost i za zdravlje europskih građana. Sada Caroline Fine za eh, Renew. Ove godine procjene pokazuju da je situacija bez presedana i širi se po cijelom svijetu. posljednjih nekoliko tjedana usmjerili smo se na probleme u šumama, ali hvala vam što ste spomenuli oceane. E, različite situacija na našim morima je problematična. 60 tisuća brodova svakog dana plove našim morima i oni i kako imaju štetne utjecaje na podmorski svijet, naime zbog buke koje proizvode. Ako bismo za svega 10% smanjili brzinu kretanja brodova, onda bi se buka smanjila za 80%. Dakle, kako ćete e, djelovati kako biste spriječili onečišćenje bukom u moru i na taj način zaštititi biološku raznolikost naših mora. Hvala, a sada u ime Ruske pučke stranke, gospodin e, Kanev. 12 godina u Europskoj uniji u Bugarska je zapravo izdala svega 12, to preko 100 e, različitih e, propisa vezanih za biološku raznolikost. To je jako problematično i zapravo na taj način se najviše i sustavno krše direktiva ah, o staništima, habitat. Primilo se mnogo predstavki i tužbi zbog kršenja e, ove direktive. Neke su još e, pokrenute 2009. godine. Dakle, tu su jasno problemi vezani za provedbe i to kod nas u Europi. U Bugarskoj se ipak sada stanovništvo više osvijestilo za ove probleme i nadamo se da će komisija odgovoriti sada na ova veća e, očekivanja. A sad, predstavnica SID-a. Hvala lijepa. Ja bih e, htjela postaviti pitanje povjereniku Veli o tome kolike napore ulažemo u poštivanju Parijskog sporazuma. Naročito me zanime ostvarivanje ciljeva 2020. godine. Velik broj ljudi složio se s takvim ciljevima i zaista se na jedan dinamičan način počeo raditi na tome. Međutim, bit će teško ostvariti taj cilj po pitanju biološke raznolikosti. Prije nego što odlučimo zemljište staviti po zaštitu ili pak pojedine e, značajne vrste za biološku raznolikost. Dakle, što ćemo učiniti za stanovništvo koje živi na tim teritorijama? Kako ćemo taj aspekt riješiti? Što nam povjerenik e, može reći o tome kakve ciljeve sada slijedite i kakve reakcije očekujete? Hvala. Hvala. Sada i zadnje pitanje e, za vas. Amazonije, apsolutno Amazoniju treba očuvati, mi ne možemo globalno kao vrsta preživjeti bez očuvanja Amazonije, kao vrsta, kao ljudi. Međutim, ne moramo ići u Amazoniju da bismo vidjeli uništavanje bioraznolikosti. Dođite recimo u Hrvatsku, mi imamo 27.000 tisuća km kvadratnih šuma, u 10 godina smo posjekli 1000 km kvadratnih ilegalno najbolja, najljepša stabla i taj trend se nastavlja, čak i u zaštićenim područjima. Tu nije kriva stoka niti požari, kriva je korupcija zato što je Vlada nesposobna i poduzeće državno koje se brine za šume. Pa vas pitam, kako možemo očekivati da ćemo zaštititi Amazoniju 10.000 km dalje kad ne možemo u vlastitom dvorištu uvesti reda i očuvati šume? Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Imali smo puno pitanja o Amazoni, deforestaciji, o također politikama u okviru EU-a. Podsjećam, sutra ćemo imati i točku dnevnog reda koja će biti posvećena upravo tim pitanjima. Nadam se da ćete onda postaviti dodatna pitanja vezano uz tu temu. Evo, možemo sad čuti možda od povjerenika e, koji eventualno e, mogu biti dodatni koraci, no s druge strane možda bi bilo dobro da se povjerenik e, mm, usredotoči na druga pitanja, a ne na deforestaciju, budući da ćemo sutra o tome konkretno razgovarati. U redu, hvala. Sad ću krenuti sa kopom 15. Svi shvaćamo koliko je važno da imamo taj globalni okvir za bioraznolikost nakon 2020. godine, no nije potreban samo okvir, nego i akcijski plan. Bioraznolikost nije E, važna samo za pariški sporazum ili za ciljevo održivog razvoja. Naravno, u okviru toga je važna, no jako je važno da zaštitimo bioraznolikost kao zasebnu, zasebni entitet bio gubitak bioraznolikosti se nastavlja bez obzira, obzira što poduzimamo mjere njezinog zaštićenja. E, moramo e, ubrzati i ojačati naše djelovanje u zaštićenim područjima, a ono što mi želimo je da se razina kopa 15 stavi na razinu Pariškog sporazuma. Moramo prije svega imati ciljeve. Radi se o ciljevima koji bi bili mjerljivi i upisani u vremenu. Radi se o ciljevima s bioraznolikosti, gubitka raznolikosti na isti način kao što smo imali na primjer ciljeve 2 stupnjeva Celzija. To je prvo. Drugo, moramo imati nacionalne obveze ne smijemo nastaviti razgovarati, nego e, preuzimati obveze. Svaka, e, svaki sudionik mora preuzeti konkretne obveze i mora e, pokazati na koji način te obveze su onda kasnije bile i provedene u djelo. Moramo imati visoku političku posvećenost. To je nešto što je slučaj u europskoj razini. Tu moramo staviti tu temu u sve forume na ujedinjene, sastanke Ujedinjenih naroda, skupine G7 i tako dalje. Ne smijemo samo čekati izvješća, moramo djelovati. Da, e, često čekamo ta izvješća, za dvije godine ćemo vidjeti e, što nam izvješće kaže pa ćemo djelovati, ali e, ne smijemo više čekati. Priroda ne smije čekati. Imali smo i izvješće o stanju prirode, imali smo izvješće o e, okolišu. Ta izvješća su važna, no ja ne mislim e, da sada moramo e, slušati i gledati ono što stoji u izvješćima. Moramo prije svega slušati ono što nam govori priroda. Moramo Također postaviti jasna pitanja e, koji su vaši planovi. Kad e, osobu pitamo što namjeravate napraviti, onda ta osoba e, ne zna što bi odgovorila. Zašto se fokusirati na ono što se treba napraviti? Možda se trebamo usredotočiti i na to što ne smijemo raditi. E, znamo koji su e, glavni pokretači gubitka bioraznolikosti, korištenje tla, poljoprivrede i tako Ako znamo koji su ti pokretači, korištenje pesticida, umjetnih goriva i tako dalje, zašto onda ne bismo prestali s takvim praksama? Pogledajmo sad ono što smo napravili u Europskoj uniji kako bismo zaustavili gubitak bioraznolikosti. Mi prije svega se tim pitanjem bavimo na globalnoj razini. Imali smo probleme da nismo postigli rezultate 2010. a da nećemo 2020. godine. Zašto je tomu tako? E, zato što e, možda e, javnost, svjetska javnost nije bila dovoljno svjesna svih ovih pitanja. Situacija se promijenila. Govorio sam o akcijskim planovima, govorio sam isto tako o djelovanju na području polinizatora, tu smo imali isto tako dokumente sa smjernicama vezano iz integrirane um, e, politike. Isto tako smo e, govorili i o e, osmišljavanju infrastrukture na EU razini. imali smo također i popis invazivnih vrsta koje su e, od posebne važnosti za Europsku uniju. Mi također uključujemo privatni sektor budući da on može uvelike doprinijeti posebno u upravljanju naturom 2020. posebno u e, također osmišljavanju inovativnih rješenja. Ne smijemo tu sad e, E, misliti da su to nedostižni ciljevi. E, to je nešto što u svakom slučaju možemo provesti u dijelo. E, mi smo imali i instrument koji se tiče provođenja projekata na području prirode. Ono što također moramo osigurati da financiranje projekata pazi na to da je ovaj aspekt e, zaštite okoliša i prirode uključen. Moramo e, ojačati e, mjere i to smo već napravili vezano uz suzbijanje NNN ribolova, uz suzbijanje nezakonite sječe i tako dalje. A što se tiče e, proračuna programa LIFE, imali smo bojazni da će se taj proračun spanjiti, ali on je povećan i biti će zbilja usmjeren na svoje klasične ciljeve. Države članice u svakom slučaju igraju jako važnu ulogu u provođenju svih ovih ciljeva. Računamo na države članice u provođenju e, zakonodavstva na području e, prirodnih resursa kad e, postoji potreba za provođenjem e, onda zakonodavstva, onda to shvaćamo jako ozbiljno. I sada na kraju želim reći sljedeće. Kad govorimo o bioraznolikosti, u očujemo se na bioraznolikost na kopnu, ali ja pridajem veliku pozornost oceanima. E, bio sam razočaran tijekom rasprava e, oko Pariškog sporazuma da se nije dovoljno govorilo o oceanima koji nam daju 50% našeg kisika koji u pijaju velike količine ugljika koji su stanište više od 50% e, svjetske raznolikosti. Ti oceani su bili e, nepostojeći u tim e, pregovorima. Moramo imati na umu da e, bioraznolikost u morima i oceanima se mora očuvati i spasiti na isti način kao i na kopnu. E, a e, što se tiče deforestacije, kolege se vesele mogućnosti da vam e, iznesu svoja izlaganja sutra. Hvala još jednom na pažnji. Hvala gospodine e, povjereniče. Govorili ste iz no isto tako iz srca. Hvala još jednom. Sada ćemo napraviti kratku stanku od dvije minute, a zatim prelazimo na glasanje. Please, colleagues, we are going to start the vote. So... Dragi kolege, počet ćemo s glasovanjem. Molim da se vratite na svoja mjesta. Merci, je vais... I'm going to switch to French, so if you, could ha if you have to put your earphones preći ću na francuski, pa molim da stavite svoje slušalice. Glasat ćemo u dva navrata. Prvi se tiče e, općeg proračuna e, vezano uz Europsku uniju za financijsku godinu 2020. godine. Sad krećemo znači prvo na opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. godinu. Imate dokumente pred sobom. Sad prelazimo na amandman 1. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani e, odbija se. Amandman 2. Radi se o glasovanju po dijelovima. Prvi dio. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Drugi dio. Imamo usmeni amandman izvjestitelja, radi se o meni. E, kao predsjedniku mi je poverena ta odgovornost da e, rečenicu at least 50% e, da zamijenimo sa at least 40%. Onda prvo ćemo glasati vezano uz ovaj usmeni amandman. Imali li primjedbi vezano uz to? Znači otvaramo glasanje vezano uz ovaj usmeni amandman 40%. Tko je za taj amandman? Tko je protiv? Suzdržani? Amandman je usvojen inicijalno, oko inicijalno amandmana se e, e, ne, odlučuje, o tome se ne raspravlja. Imamo ovdje znači ovih 40% u tekstu. Amandman 3 e, za, protiv, suzdržani. EPP nisam vidio njihovo stajalište. Amandman je usvojen. Amandman 4 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo to. Molim da to provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Naš uvijek e, je otvoreno glasanje. Ne, sada ga zatvaram. Amandman je usvojen. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 je povučen. Ne, a ne, imamo amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. Ovdje isto imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Drugi dio amandmana 14 koji je za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Okay, so amendment rejected. Amendement numéro 15. Amandman 15 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 17, njemu se ne raspravlja. Amandman 18 za, protiv, Znači, amandman 18. O 17 se ne raspravlja, budući da je 16. amandman usvojen. Sad idemo na 18. Amandman 18, koji je za, protiv, suzdržan i usvaja se. Amandman 19, za, protiv, suzdržan i usvaja se. Amandman 20, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21 za, znači amandman 21 za, protiv, provjerimo to. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 je povučen, amandman 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. Amandman 26. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 27. Za, protiv, suzdržani suzdržani, to ćemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada imamo e, finalno glasovanje, e, poimenično, elektroničko glasovanje i svi će znati kako je kolega glasao. Evo imamo završno glasovanje vezano uz mišljenje. Svi su glasovali. Jedan glas nam nedostaje, u redu je. Možemo zatvoriti glasovanje u zapisnik. Možete li e, zapisati da sam ja glasala za? Znači imamo 70 e, za, 10 protiv, Rezolucija je usvojena i sad krećemo na drugo. Glasanje vezano uz e, proračunski postupak 2020. godine. Sada ću e, dati imena, e, znači brojeve amandmana po brojevima. Imamo 54.00 i 54.75 zajednički amandmani. koje je za? protiv, usvojeno. Amandman 54.20, tko je za, oprostite, radi se o, e, znači, e, e, zajedničkom glasanju 54.20 i 54.23. Tko je za? Tko je protiv? E, amandman se odbija 54.42 i 54.04. Oprostite, to je odjeljeno. Prvo 54.42 za, protiv, suzdržani, usvaja se 54.04. O tome se ne raspravlja, budući da je 54.42 usvojen. Sad krećemo na 54.61 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 54.05 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54.23 znači imamo zajedničko glasanje sa 54.20 o tome smo već glasali. 54, 66. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo to. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 54, 78. Za. Protiv? suzdržani, odbija se. 54-41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54-46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54.43 za, protiv, suzdržani, suzdržani, odbija se. 54.22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54.64 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se zajedno sa e, e amandmanom 54.76, sada 54.39, za, protiv, provjerit ćemo to. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 54.40 tu imamo usmeni amandman gospodina Ferrere. Glasat ćemo vezano uz ovaj usmeni amandman, osim ako se neko tome protivi. Tko je za usmeni amandman? Protiv? Amandman se odbija u svom usmenom obliku. 54, 45 za protiv, suzdržani, usvaja se. 54-47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54-56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54-57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54, 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54, 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54, 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54, 48 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 54-49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54-50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54-51 za, protiv. Provjerit ćemo to. Mislim da je odbijen. Zatvaram glasovanje. Amandman 54-52 e, za, protiv, suzdržani, odbija se 54.36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54.37 za, protiv, provjerit ćemo to. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 54,67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54,25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad imamo identične amandmane. Jedan glas, 54.09, 54.26 za, protiv, to ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada 54, 56, zajedno sa 54, 77, zajednički amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54.10 i 54.27. Identični amandman zajedničko glasanje za, protiv, suzdržani usvaja se. 54.44 za, protiv, suzdržani odbija se. 54.62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54, 63, za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad 54, 11, 54, 28 i 54, 74, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54, 12, 54, 29, oprostite. Izvolite. Mikrofon molimo. Oprostite, možete li nam dati malo više vremena za samo glasovanje? Dakle, možete li malo usporiti? Molim vas. On l'a, celui-là on l'a voté, hein okay. Alors, on reprend. Non, non, le, si, le 54-12. 54-12. Dakle, krećemo 54-12, 54-29 i 54-73, identične tri amandmana, e, jednom glasamo za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54-30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54-38 za, protiv, suzdržani suzdržani, odbija se. 54, 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54.01, 54.19 i 54.55 e, jedno glasanje. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5402, 5421, 5454, eh, jedno glasanje, tko je za, protiv, suzdržani, eh, usvaja se 5403, 5470, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5406, 5424, 5469 zajednički glas za protiv suzdržani usvaja se. 5407, 5468 za protiv suzdržani usvaja se. 5408, 5453 za protiv suzdržani usvaja se.

54 16, 54, 35, 54, 71, za, protiv suzdržani usvaja se. 54 17, 54, 79, za protiv suzdržani usvaja se. 54, 18, 54, 72, za protiv suzdržani usvaja se. E, oko dva zadnja amandmana smo već e, glasali. Sad imamo završno glasanje koje nije elektroničnim putem. Zapravo nema glasanja. Evo, time je to riješeno. Hvala još jednom na sudjelovanju na, u ovom prvom eksperimentalnom glasanju. I vidimo se ponovno sutra u 9.